rezultata. To će istovremeno biti i zahtjevan proces, ali isto tako i veliko uzbuđenje. Hvala vam unaprijed na suradnji. Hvala lijepa, gospođo Gribavskajte. Molit ću kolege da sjednu. Dolazimo sada do glasovanja o budućem ombudsmanu

Sada ćemo e, još jednom proći onaj popis koji smo jučer imali za probu i molim vas e, da sudjelujete u probnom glasovanju. Otvaram probno glasovanje. Dakle, isti postupak kao i jučer. Jesu li svi glasovali? Ovime zaključujem glasovanje. Glasovanje je zaključeno. 462 e, e, glasa za 16 nitko nije dobio većinu dakle dame i gospodo molim vas da sada zauzmete svoja mjesta no ja cijelo vrijeme čekam glasovanje je predviđeno za 11:30 sada je 11:35 Kada ja predsjedavam, nastavimo se pridržavati predviđenog vremena. Sada je 11.35. Ich warte noch ein bisschen. Sačekat ćemo još trenutak.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 Sada sam u sklopu probnog glasnovanja ustanovio da je prisutno više od 50% zastupnika u parlamentu. To možemo sada konstatirati. Imamo kandidaturu gospodina Breninga Majera, odnosno i gospodina Jegera koje su povučene. Preostali kandidati su e, gospođa Rija Omen Reuterne, Emily O'Reilly, Dagmar Roth-Berendt i Francesco Speroni. Danas ćemo imati e, drugu i treću rundu glasovanja uzastopce odmah jedna nakon druge. Pitanje. Mislim da su većine kolega i kolegica ovdje. Gut, meine Damen und Herren, ich eröffne die Dame i gospodo, otvaram glasovanje. jesu li svi glasovali hvala lijepa glasovanje je zaključeno glasovalo je ukupno 640 48 suzdržano 300 i nešto je zakonska većina nitko nema potrebnu propisanu većinu. Okay. Dobro. Prema poslovniku u trećem krugu sada ćemo birati između dvoje kandidata koji su dobili najviše glasova u drugom krugu glasovanja. Prema ovim rezultatima to su gospođa Omon Reuter i e, gospođa O'Reilly. Pripremamo glasovanje između ove dvije kandidatkinje. Morate se sad malo strpiti e, jer moramo pripremiti sustav za treći krug glasovanja. So, Sada otvaram treći krug glasovanja, dame i gospodo. Molim vas da sada glasujete u trećem krugu. Pitanje, jesu li svi glasovali? Ima li još netko tko nije glasovao? Ovime zaključujem glasovanje. Broj glasova ukupno 653. Izabrana je e, gospođa Emily O'Reilly e, sa 359 e, glasova. Dame i gospodo, ovime proglašavam gospođu Emily O'Reilly temeljem rezultata glasovanja u trećem krugu eh, Europskom pučkom pravobraniteljicom. Čestitam gospođi O'Reilly na ovom izboru i pozivam je da u skladu sa poslovnikom položi prisegu pred Europskim sudom. Njen mandat počinje 1. listopada 2013. nakon što položi prisegu pred Europskim sudom. E, povjerenik gospodin Ževčović e, moli riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Prije svega želio bih formalno čestitati gospođi O'Reilly na izboru za europskog ombudsmana. Mislim da se ona nalazi gore na galeriji, dakle čestitamo. I naravno, gospodine predsjedniče, posebno mi je drago što po prvi puta imamo ženu koja postaje europska europski ombudsman. Tako da bih rekao da trebamo promijeniti naziv ove funkcije i da ona treba biti ombudswoman. E, međutim, e, gospodin O'Reilly, gospođa O'Reilly to jako dobro zna, budući da je bila i prva pučka pravobraniteljica u Irskoj od 2003. Vaš posao biti vrlo zahtjevan, a komisija će biti jedan od vaših glavnih partnera, budući da odluke komisije imaju izravan učinak na građane Europe. Kao i prije, Europska komisija uložit će sve napore kako bi došlo do pozitivnih rezultata i rješenja kroz nagodbe, dogovore i sporazume. Važno je da prenesemo poruku Europskoj uniji i svim zemljama da je institucijama stalo do potreba građana i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da riješe probleme i otvorena pitanja. Također je jako važno e, prenijeti poruku da institucije poštuju prava građana građana, uključujući pravo žalbe Europskom ombudsmanu. O tome se radi i u Europskoj godini i ja vam želim puno uspjeha u e, poslu koji ćete preuzeti. Znajte da će komisija biti na vašoj strani i da je odlučna u tome da nastavi odlične odnose koji su i u prošlosti postojali između ombudsmana i Europske komisije. E, puno uspjeha i čestitam. Hvala. Sada prelazimo na glasovanje o odluci o višegodišnjem financijskom okviru. Meine Damen und Herren, ich lasse zunächst Dame i gospodo, prvo ćemo glasovati o prijedlogu rezolucije Kluba zastupnika zelenih. Točka 1 u originalnom tekstu. E, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. E, prema točki 36 e, e, amandman poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Odbijeno. Točka 2. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Isto tako odbijeno. Dolazim do prijedloga za rezoluciju u cjelini i otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Prijedlog odbijen. E, dolazimo do zajedničkog prijedloga za rezoluciju e, pučana, socijalista i ostalih klubova. Kao prvo, prema točki 1, poimenično glasovanje. E, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Odbijen prijedlog. Točka 1. Poimenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Odbijeno. Točka 2, amandman 2, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Odbijen. Točka 16. Prijedlog tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 17 poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Odbijeno. Amandman 3 poimenično glasovanje otvoreno. Jesu svi glasovali? Zatvoreno. Odbijeno. Prema točki trećoj je e, amandman 13. Poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijeno. 19. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijeno. Točka četiri originalnog teksta. E, zasebno prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Drugi dio, dio poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali. Glasovanje zaključeno. Prihvaćeno. Prema točki 20 amandman 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Točka 5. Amandman 4. Poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijeno. Točka Ispričavam se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23.6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Točka 6 broj 5 poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijeno. Originalni tekst, poimenično glasovanje. Otvoreno. Svi glasovali. Zaključeno. Prihvaćen. Prema točki 6, amandman 13, poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. 14. Poimenično glasovanje. Otvoreno. Svi glasovali. Zaključeno. Odbijen. 24. Poimenično glasovanje je otvoreno. Jesu svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. 25. Revizija. Poimenično glasovanje otvoreno. Glasovali? Zaključeno. Odbijen. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 6. Prema točki 7 poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. Amandman sedmi. Poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovali svi? Zaključeno. Odbijen. Amandman 27. za, protiv, suzdržani, odbijen. Osmo, poimenično glasovanje je otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. E, točka osma, poimenično glasovanje je otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. Točka 12. Amandman 10. Pojmenično glasovanje je otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Uz originalni tekst eh, postoji prijedlog za amandman eh, usmenim putem. Gospodin Kajfin, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolege. Moj je prijedlog eh, da u točki 12. imamo amandman, a kako bismo pojasnili. Dakle, pozdravljamo i činjenicu da je predviđen eh, dodatno iznos eh, za hranu trebamo staviti ovo povećanje i onda e, da dodamo kako bi se pomoglo najsiromašnijim osobama u Uniji. Hvala. Formalno moram postaviti pitanje. Postoje li prigovori u odnosu na ovaj usmeni amandman? Nema. Onda glasujemo o ovoj izmjeni originalnog teksta kolege Kajfina. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Amandman 11. Poimenično glasovanje je otvoreno. Svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Odbijen. Originalni tekst, točka 13. U odvojenim dijelovima. Prvi dio, poimenično glasovanje je otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Prihvaćeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Točka 13. Amandman 12. Poimenično glasovanje otvoreno. Svi glasovali? Zaključeno. Odbijen. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Sada imamo e, ukupni tekst. Kod prihvaćanja cjelovitog teksta e, otpadaju ostali amandmani. E, Otvaram glasovanje poimenično za prijedlog odluke. Jesu svi glasovali? Glasovanje zaključeno. E, rezolucija usvojena.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 Zaključeno. Prihvaćeno. E, dolazimo do drugog izvještaja Morera, također poimenično glasovanje, otvoreno. Glasovanje zaključeno prihvaćeno. Izvještaj Susa. Dolazimo do amandmana broj 3. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 5. Za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 1. Za? Protiv? Suzdržan? Odbijen. E, zaključno glasovanje poimenično. Tko je za? Otvaram glasovanje poimenično. ist Glasovanje zaključeno. Prihvaćeno. Sada moram prekinuti ovo zasjedanje i naše glasovanje e, radi dodjele e, Saharovljeve nagrade. Molim vas da ostanete ovdje u ovoj dvorani.